godišnja izvješća za 2015. i 2016. godinu o subsidijarnosti i proporcionalnosti. Gospođo Delvo, imate riječ. Hvala, gospođo predsjednice. Pri već nekoliko godina pratim e, godišnja izvješća što e, o subsidijarnosti i proporcionalnosti. Mogu reći da me to sve više i više interesira. Osim to, toga što je to zadnji dosje na plenarnoj sjednici u 22.30. E, ono E, što je važno ovdje da imamo zapravo e, te načela e, raspodjele nadležnosti između Europske unije i država članica. Europska unija u tom smislu ne smije intervenirati osim ako može biti učinkovitija na svojoj europskoj razini, na razini nacionalnoj razini. Što se tiče proporcionalnosti, znači imamo ciljeve koje se ostvaruju u okviru ugovora, ali to ne smije biti onkraj onoga što je potrebno. Ta dva načela imamo kako bismo imali sudjelovanje, učinkovito e, e, funkcioniranje Europske unije. To su također i poveznice između Europske unije i građana. To se ne smije e, koristiti za blokade i isto tako ciljeve euroskepticizma. Što se tiče godišnjih izveća za 2015. i 2016. godinu, e, govora o tome da imamo cijeli niz instrumenata koji nam omogućavaju da pratimo postupak, zakonodavni postupak e, e, Europske unije. Platforma Refit, javna savjetnica savjetovanja, e, internet platforme, e, platforme REXPEX i IMPACT. Isto tako, isto tako imamo Kozak i odbor regija, te također ova procedura žutog kartona. Od 2014. godine e, nacionalni parlamenti su pokazivali sve veći interes za europske politike, to u okviru novih instrumenata, u okviru refat, refita. 2016. godine imali smo znači obrazložena mišljenja, 65 obrazloženih e, mišljenja e, nacionalnih parlamenata. Imali smo veliko povećanje u odnosu na prethodnu godinu i to je ohrabrujuće. Ja u tom smislu mislim da ne smijemo ostvariti, e, osmišljavati nove instrumente prije nego što iskoristimo sve ono što nam stoji na raspolaganju u okviru ovih već postojećih instrumenata. Ne smijemo sad dodavati nekakve e, nove instrumente koji će onda otežati odvijanje zakonodavnog postupka. Smatram da e, zajedno sa povjerenicima u Sjeni smo ostvarili uravnoteženo izvješće. E, imamo znači e, isto tako tu sliku Europske unije koja odgovara i sluša e, ono što žele e, građani. A sada nešto o radnoj skupini Timmermans. E, znači, znate da je predsjednik Jumper ostvario, e, ustanovio radnu skupinu koja je trebala e, e, promišljati o subsidijarnosti. Znači, imali smo predstavnike odbora regija i e, parlamenta. E, Europski parlament je odbio sudjelovati u tome. E, prije svega zato što želimo da se status su po, zakonodavca poštuje. Trebamo imati u tom smislu slobodu da kažemo ono što mislimo o rezultatu rada ove radne skupine. No to ni u kom slučaju ne smije dovesti u pitanje odnose Europskog parlamenta između Kozaka i odbora regija. Ja bih željela da se odnos sa odborom regija još e, ojačaju. U tom smislu sam napisala pismo predsjedniku parlamenta. Odbor regija je e, neophodna institucija jer je to poveznica i to vrijedna poveznica između Europske unije i njezinih regija. U tom smislu smo govorili o potrebi e, e, povezivanja svih tih razina europske, lokalne i regije, regionalne za, samo zajedno možemo djelovati u interesu svojih građana. Hvala gospođo e, predsjednice. Sada riječ ima gospodin Mimica. Izvolite. Hvala gospođo predsjednice. Želio bih zahvaliti gospođi Delvo izvjestiteljici na e, izvrsno obavljenom poslu i u pozitivnim zaključcima. Od početka mandata komisija gospodina E, predsjednika Junkera se posvetila e, provođenju ovih načela i subsidijarnosti i proporcionalnosti. E, sa nacionalnim parlamentima i europskim E, institucijama trebamo ostvariti provođenje tih načela. Trebamo isto tako produbiti razmišljanje i shvaćanje onoga što subsidijarnost i proporcionalnost znače. E, međuinstitucionalni e, sporazum o boljoj regulativi prije tri godine govori o tome i zapravo je temelj da se ta načela poštuju. A imamo također i Eh, evaluaciju cijelog eh, eh, cijele regulative. prvi potpredsjednik Franz Timmer, Timmermans je želio biti danas s nama ovdje, ali je tre, morao otići u Luksemburg na sastanak vijeća za vanjske poslove. Mogu reći da smo ostvarili e, dobar napretak što se tiče transparentnosti, e, sudjelovanju e, javnosti, isto tako boljoj regulativi. regulativi. Imamo, postigli smo dobre rezultate, a kako bismo to e, produbili predsjednik Juncker u svom govoru o stanju Unije govorio o znači kreiranju te radne skupine za subsidijarnost i proporcionalnost e, kako bismo postigli veću učinkovitost tih e, načela. Ono što je važno da odluke budu uravnotežene, da se postižu na e, dobroj razini, europskoj, nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini. Isto tako tako. Trebamo vidjeti na koji e, način određena područja politike se na pravi način mogu ponovno delegirati europskim e, državama državama članicama. Mi isto tako podcrtavamo to da naravno sudjelovanje e, parlamenta je dobro došlo ako se parlament ponovno razmisli o svojoj odluci. Ono e, što smo danas čuli potvrđuje interes Europskog parlamenta vezano uz provedbu i e, nadzor nad provedbom i subsidijarnosti i e, proporcionalnosti. Učinkovitost će se analizirati od strane radne skupine što se tiče kontrolnog mehanizma, nadzornog mehanizma, slažemo se da nacionalni parlamenti e, trebaju jasno e, e, objasniti zašto smatraju da određeni prijedlog se ne podvrgava načelima supsidijarnosti. Isto tako, što se tiče obrazloženih mišljenja, isto tako moramo imati prave odgovore njima. Mi te odgovore objavljujemo na svojim stranicama. Komisija također treba e, razmisliti o ovim periodima od osam tjedana. To je nešto što je sadržano u ugovorima, no postavljamo si pitanje na koji način možemo e, u okviru radne skupine za subsidijarnost i proporcionalnost odgovoriti na ta pitanja o boljoj učinkovitosti. Mi smo uvijek spremni za konstruktivnu raspravu o konstruktivnim prijedlozima nacionalnih parlamenta. 2015. godine imali smo isto tako inicijativu o e, otpadu e, koje je podržano od 18 e, nacionalnih parlamenta. Komisija je usvojila nakon toga prijedlog takve inicijative pokazuju kako europski parlamenti mogu igrati konstruktivnu ulogu u okviru e, zakonodavnog postupka U svakom slučaju moramo prije svega koristiti postojeće instrumente, a ne sada e, upuštati se u dugi postupak koji zahtjeva i izmjene e, u Ustavu. Hvala. Hvala. Želim zahvaliti e, kolegici Delvo na ostvarenju ovog izvješća. Dakle, godišnji instrument je koristan kako bi se zaštitila prava nacionalnih parlamenta. Što se tiče mehanizama za subsidijarnost i proporcionalnost, možemo vidjeti da je ograničen broj žuštih kartica, statistike o obrazloženim mišljenjima, I isto tako Europski parlament ovdje postaje glavni igrač na odboru AFKO. Pojavila se potreba za većom fleksibilnošću kroz sustav ranog upozorenja sa osmotjednim razdobljem koje se spominje u izvješću o nacionalnim parlamentima. U ime EPP-a zastupnik Radev. Zahvaljujem gospođo predsjedateljice. Kolege, čestitao bih izvjestitelj i zahvalio izvjestiteljici na sjajnoj suradnji na ovom izvješću. Naravno, zahvalio bih izvjestiteljima u sjeni. Smatram da ovo izvješće ostvaruje dobru ravnotežu i precizno odražava osnovne točke u godišnjem izvješću Europske komisije o subsidijarnosti i proporcionalnosti za 2015. i 2016. Čestitao bih Europskoj komisiji na inicijativama u proteklim godinama koje su doprinijele dobroj provedbi ovih dvaju načela u zakonodavstvu Europske unije. Danas, kada se Europska unija suočava sa krizom bez presedana i traži svoj identitet, važno je ponuditi kvalitetno europsko zakonodavstvo u onim područjima gdje Europska unija može doista ostvariti napredak i dodanu vrijednost. Iz tog razloga moramo precizno primijeniti ova dva načela, jer u suprotnom ćemo samo igrati na ruku euroskeptika. Nacionalni parlamenti pri predstavlja europske građane u nacionalnom kontekstu, važni su u nadlaženju razlika u mišljenju između europskih institucija i javnosti i zbog toga smatram da bismo im trebali pružiti stvarnu priliku da sudjeluju pružajući veću fleksibilnost u proračunu ovog osmotjednog razdoblja u obračunu tog razdoblja unutar kojeg oni mogu poslati svoje mišljenje. Uz poštovanje načela subsidijarnosti i proporcionalnosti stvorit ćemo bolja pravila koja neće biti toliko kritizirana i isto tako povratiti povjerenje građana. U ime sid zastupnik Koferati, jedna minuta. Izvješće o kojem raspravljamo je uravnoteženo, a istodobno postoji velik dio interesa različitih koje su tu uključene, pa čestitam izvjestiteljici Delvo na njenom radu. Instrumenti vezani uz subsidijarnost i proporcionalnost važni su zbog toga što pruštaju, pružaju suštinu našim demokratskim praksama a Europska unija mora pokušati stvoriti regulativu kroz jedan pristup koji se temelji na zakonodavstvu, a kad kada je reorganizirati već postojeće zakonodavstvo. Na taj način može postati znatan, jasan pokazatelj europskim građanima da želi ispuniti zahtjeve koje dolaze od samog stanovništva, od ozdo prema gore. U tome smatram da se može vidjeti jedan primjer 2009. godine je devet parlamenta zatražilo da Europska komisija podnese jedan prijedlog o društvenoj odgovornosti poduzeća a odgovor na to bi bio jedan dobar pokazatelj toga da slušamo ljude. Zastupnik Karim, jedna minuta i pol u ime ECR-a. Hvala vam, nadam se da ćete prihvatiti neke opće komentare koji imaju svoju vrstnu osobnu crtu. Zastupnici, bilo bih zahvalio što u važnu ulogu u parlamentu igra, ali isto tako što je uvijek saslušala moje predloge. Nije se uvijek složila sa mnom, to je njeno pravo, ali zahvaljujem je što je uvijek bila barem otvorena za mislima koje sam iznio. Niz godina sam se bavio proporcionalnošću i subsidijarnošću u ime ovog odbora i povjerenje kolega zastupnika diljem svih klubova je bilo pokazatelj dobre snage kada smo s ovim bavili u parlamentu. Ovdje postoje više pitanja sa kojima se nisam mogao ovaj put složiti s vama, no neću glasati protiv izvješća zbog toga što jesmo gdje jesmo. Moj stav uvijek bio takav da moramo nacionalne parlamente u uklopiti u svoj proces donošenja zakonodavstva, donošenja odluka, jer u suprotnom se nalazimo u situaciji u kojoj se moja zemlja trenutno nalazi. A ovo je gotovo posljednja prilika da se na ovu temu mogu obratiti ovom domu. Na kraju dobivamo Europu a la carte, gdje ono što je popularno vlade prisvajaju sebi, a ono što nije popularno se stavlja pred vrata Europskog parlamenta. Ne možemo dopustiti da se situacija nastavi tako, neka parlamenti postanu odgovorni i uključimo ih u naš rad ovdje. Hvala. Zastupnica Butune. Hvala gospođo predsjednice. Prije svega mogu konstatirati dobru e, promjenu u sadržaju ovaj prijedlog rezolucije što se tiče subsidijarnosti i proporcionalnosti izvješća vezano uz to u odnosu na ono prethodno. Ja e, vjerujem da se ovdje radi i dalje o E, tome da e, na neki način iskrivljavamo te ta načela i subsidijarnosti i e, proporcionalnosti i to za nekakve interese koje ne možemo podržati. Ja ću u svakom slučaju i dalje pomno pratiti što se će se događati u budućnosti. A kad govorimo o mogućnosti protokola dva i nacionalnih parlamenta, tu podržavam inicijativu zeleno crvenog kartona i mogućnost procedure crvenog kartona. Isto tako što se tiče mogućnosti obrazloženog mišljenja, to bi trebalo biti prošireno na cijeli postupak zakonodavnog, e, zakonodavnog postupka. I e, to zbog toga što su nacionalni parlamenti zbilja demokratsko srce Europe. A sada spontano javljanje za riječ još jednom samo gospodin Marijas. Izvolite. To je greška s moje strane, vjerojatno je, zato što je već kasno. Gospodin Pospišil se isto prijavio za riječ. Znači prvo njemu dajemo riječ, a nakon toga gospodinu Marijasu mikrofon molimo. Hvala gospođo predsjedateljice uvijek sam bio vrlo zainteresiran za temu subsidijarnosti i proporcionalnosti. Drago mi je da danas to raspravljamo. Nažalost, poprilično je kasno, tako da nemamo veliku pažnju, što je nezgodno, jer smatram da su ova dva načela potpuno ključna vezano uz europsko zakonodavstvo. Pozdravljam ovo izvješće, drago mi je što nacionalni parlamenti konačno polako uče kako trebiti taj instrument utemeljenih mišljenja i moramo se pobrinuti da ga koriste sve češće u budućnosti jer to će nam pomoći da, da se pobrinemo da se ne događaju stvari da nacionalni zakonodavci ne kažu da smo ranije znali da će Europska unija osvojiti tako nešto da bismo se mi usprotivili. Takve situacije u budućnosti moramo izbjegavati. Zbog toga podržavam Europsku komisiju i gospodina Junkera. U tom smislu drago mi je što ćemo donositi manje zakona, no bolje kvalitete. Zastupnik Marija sada ima riječ. Hvala. Ovo izvješće je osobito važno Moramo napomenuti da na temelju načela subsidijarnosti odluke se donose što je bliže građanima moguće, a to znači da je to demokratsko načelo, načelo koje dovodi do decentralizacije moći, što znači da se odabiru razine na kojima se donose pojedine odluke. Kada se radi o temama koje su u nadležnosti Europske unije. Radi se dakle o mehanizmu koji legalizira, recimo to tako, rad na Europi i važan udio ovdje daje nacionalnim parlamentima koji imaju pravo veta, pravo žutog kartona i pravo dovesti u pitanje donošenje odluka o svemu iz Brisela. Vjerujem da u mjeri u kojoj ispravno provedemo načelo subsidijarnosti da ćemo osnažiti i demokraciju i Europsku uniju. Hvala. Zastupnik Mimica, izvolite. Što, što je s vama, gospodine Brok? Imate problema? Mikrofon. Molim vas da uključite mikrofon. Ne. Što se tiče ovog postupka spontanog jelena reći javio sam se tri puta. Jako mi je žao da me niste vidjeli. To je možda moja sudbina da me se ne prima na znanje, ne doživljava. Nemojte se sad e, šaliti, znate da to nije istina, zbilja, uistinu vas nisam vidjela, jako mi je žao. E, želite li da sad to nadoknadimo? Ako mi tri dame koje sjede naprijed se slože i daju mi riječ. Izvolite, jedna minuta. Gospođo predsjedavateljice, povjereniče, hvala lijepa što ste mi dali riječ. Mislim da ova načela subsidijarnosti i proporcionalnosti su odlučujuće važnosti za integraciju, ali isto tako i za učinkovitost kod donošenja odluka, jer to je vrlo važan instrument za organizaciju da se nešto izmijeni, da se nešto pokrene, no istobno moramo uvidjeti da ta dva načela imaju sestru, a to je načelo solidarnosti. Stoga se moramo uvijek prisjetiti da sve to mora biti dovedeno u ravnotežu, jer nešto što velike zemlje vide kao subsidijarnost, male zemlje to ne vide. Ono što bogate zemlje vide kao subsidijarnost, siromašne zemlje ne vide, već one zahtijevaju solidarnost. Stoga se mora to uvijek dobro odvagati. I želio bih podsjetiti da nacionalni parlament u Europi igraju važnu ulogu. Govori se o žutoj kartici, ali govori se i o naranđastoj kartici u ugovoru iz Lisabona koja se mora uzimati u obzir, o kojoj se prerijetko govori a uloga nacionalnog parlamenta je nešto što se mora osnažiti. To se ne čini kod žute i narađaste kartice, stoga moramo to imati neprestano na umu. Odluke se donose na razini e, tamo gdje su kompetencije, ne smiju se miješati nadležnosti. Hvala. Evo, gospodine Mimica, oprostite što ste krenuli pa niste mogli nastaviti, izvolite. Hvala vam još jednom. Poštovani zastupnici, zaključio bih time da uvjerim sve zastupnike da će se komisija pobrinuti da subsidijarnost i proporcionalnost ostanu u srži europskih demokratskih procesa. I dalje ćemo nastaviti baviti se s vama, vijećem i nacionalnim parlamentima na temu ovog pitanja i drugih važnih pitanja. Zahvaljujem vam stoga na pažnji. Hvala i na kraju gospođa Delvo. Hvala gospođo predsjednice. Ova rasprava se završava na najbolji mogući način iako imamo e, neke različitosti u interpretaciji, svi se slažemo oko važnosti tih načela subsidijarnosti i proporcionalnosti. Želimo, e, znači, želim e, Eh, zahvaliti također što smo čuli da je solidarnost temeljni načel koji ima svoje mjesto u europskoj arhitekturi. Moramo u svakom slučaju nastaviti ohrabrivati regionalne i nacionalne parlamente da u potpunosti koriste postojeće instrumente te moraju imati na umu da ne smiju e, stalno optuživati Brisel, da je Brisel kriv za sve ono što ne funkcionira u svijetu, nego da daju prije svega konstruktivne prijedloge. No, u svakom slučaju, nadam se da ćemo, ćete glasati za ovo izvrsno izveće. Hvala gospođo Delvo. E,